te privremeno izvješće gospođe Makovej o Uredu Evropskog javnog tužitelja. Ja sada na četiri minute dajem riječ gospođi Makovej. Mulțumesc, doamna președintă. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća. Mi smo proteklih sat vremena raspravljali o terorizmu. Svi smo mi protiv terorizma. A teroru terorizam se financira i korupcijom i organiziranim kriminalitetom i prevarama i to isto tako prevarama koje su usmjerene protiv financijskih interesa Europske unije. Dakle, prevarama koje koštaju novaca, u pitanju je 3 do 5 milijardi eura godišnje u Europi koji idu direktno zapravo na teret naših e, poreznih obveznika a ovo je to što, brojke s kojima mi baratamo, međutim realna, realna brojka je vjerojatno još puno viša. Iz toga se kradu novci, novci koji bi trebali staviti se koristiti u EU uniji za znanost, za razvijenje, za otvaranje i stvaranje novih radnih mjesta. Naš novac kradu i upravo time financiraju dobar dio kriminaliteta i terorističkih djelatnosti. Nažalost, na europskoj razini za sada nemamo učinkoviti mehanizam kako bi prevaru E, prevaru kojom se otuđuju europska sredstva mogli kazneno goniti. Kazneni progon se trenutno vodi u svakoj pojedinoj zemlji članici, a ne na europskoj razini. Nekim zemljama članicama je taj kazneni progon vrlo učinkovit i u nekim zemljama se jako učinkovito bore protiv svake prevare, protiv koja ide na štetu financijskih interesa Europske unije. Međutim, ima zemalja u kojima se to jako loše događa radi ili uopće se ne provodi kazneni progon ili samo vrlo loše. Prema tome ta razlika u kaznenom progonu u zemljama članicama kad su baš u pitanju prevare na teret e, financijskih interesa EU, prvo to čini nužnim da napokon organiziramo i instaliramo jedan ured Europskog državnog odvjetnika, dakle Europsko državno odvjetništvo, zajednički ured koji bi se bavio upravo takvim prijevarama. On, to bi nam bilo i jamstvo da će se svaka takva prevara koja ide na štetu europskih financijskih interesa u velikim dimenz, velikoj mjeri istraživala i kazneno gonila, a u krajnjoj liniji bi to značilo da se puno više novca vraća u europski proračun koji opet stoji na raspolaganju našim građanima. Jer ne smijemo zaboraviti da smo svi mi ovdje u ovim europskim institucijama čuvari europskih sredstava, europskih novaca, novaca naših građana. I to isto tako želimo i za ured, budući ured Europskog državnog odvjetništva. Zato od prvog do zadnjeg koraka i koji će se brinuti zato da se procesuiraju, osuda oni koji su varali Europsku uniju i išli na štetu financijskih interesa svih europskih građana na taj način. Nama je potrebno to, potrebno to europsko javno tužilaštvo, javno odvjetništvo i u kojem bi trebali raditi specijalizirani tužitelji, specijalizirani za borbu protiv prevara financijskih. Neki bi se u svojim zemljama članicama regrutirali i imenovali, ali svi oni će bi spadali pod Europsko javno odvjetništvo i bavili se istim zadatkom. Da vam dam jedan, jednu usporedbu. Ilustracije radi. Kako se može dobro koordinirati borba protiv prijevara? Ako se borimo protiv kriminalne organizacije koja je u više zemalja članica počinila prevare na štetu financijskih interesa Europske unije. Kako ćemo sad postupati? Kroz jednu skupinu državnih odvjetnika iz različitih zemalja članica koji zajedno rade, vrlo fleksibilno, vrlo brzo, vrlo učinkovito i kako bi takvu jednu prevaransku organizaciju koja djeluje granično više članica moglo se pri, što prije privesti pred lice pravde. Predviđeni su točno određeni istražni postupci koji se naravno provode u zemlji, dotičnoj zemlji članici uvijek u skladu sa zakonima dotične zemlje članice i procesnim pravom te zemlje i uz čuvanje svih prava koje imaju dotični e, osumnjičeni. Hvala lijepo gospođo Makoveja. Sada dajemo riječ povjereniku. Dame i gospodo, dozvolite da na početku izrazim svoju zahvalnost gospođe Makove i svim izvjestiteljima Sjene na intenzivnom poslu na ovom izvješću koje pokazuje na najjasniji način kako je pozicija Europskog parlamenta prema Europskom javnom tužitelju. Vrlo smo sretni da smo našli podršku za stvaranje Ureda Europskog javnog tužitelja koji će donijeti onu odlučujuću razliku u borbi protiv takvih prevara koji idu na teret financijskih interesa Europske unije. Mi ćemo ga, imamo mandat ga da od 2016. stvorimo. I oni će donijeti stvarno pravu razliku tome kako se borimo protiv i kako se bavimo takvim prevarama. Međutim, nismo još stigli sasvim do kraja. Za sada se u vijeću vode pregovori i vrlo su kompleksni Pokušavamo te vrlo naporno i uporno da osiguramo učinkovitost Ureda Europskog javnog tužitelja i od sada ću buduće govoriti kraticu EPPO, EPO. U tom smislu vam želim zahvaliti na vašu objektivnu, transparentnu procedure imenovanja koje ste podržali za članove Ureda javnog ureda javnog tužitelja. Osim toga nam treba jasno razgraničenje nadležnosti za javne odvjetništva pojedinih zemalja članica i našeg europskog javnog tužitelja. Zatim kako treba raditi isključivo prema objektivnim kriterijima, a njegov e, kompletan način rada se treba biti u skladu sa temeljnim pravima, Europskom konvencijom o osnovnim ljudskim pravima i osnivačkim ugovorima Europske unije, kao i ugovorima o funkcioniranju Europske unije. Mislim da trebamo biti vrlo otvoreni prema svemu jer nemamo presedana za sada za takvu jednu instituciju kao je što je Ured Europskog javnog tužitelja. U tom kontekstu Europska unija, komisija sumnja da li bi onaj prekogranični istražni režim koji bi se trebao primjenjivati europski e, javni tužitelj, da li se to treba zapravo naslanjati na zajednički europski uhidbeni nalog i europsku pravosudnu suradnju. To su inače izvrsni instrumenti bili, ali čini se da sada nisu baš najprikladni za da se na njima temelji način rada Ureda Europskog javnog tužitelja kao jedinstvenog ureda. Dakle, kompetencije da se bavi istragama svih prevara na teret financijskih interesa Europske unije zapravo predstavlja jedan režim sui generis za prekogranično djelovanje koje bi oni provodili naravno uz puno poštivanje procesnih prava kao i povelja temeljnim pravom. Na taj način mislimo da bi se odmaknuo od tradicionalnih međuvladenih instrumenata za suradnju, pogotovo recimo kod režima E, pravosudnih ovlasti. Na području pravosuđa gdje u kojem bi Europski javni tužitelj djelovao kao jedinstveno europsko tijelo nema potrebe za primjenu pravosudnih ovlasti za istražne radnje, provođenje istražnih radnji. E, slično pitanje se odnosi na tu ponudu. Naime, Europski sud pravde bi trebao nadzirati i ovjeravati sve akcije koje provodi Ured Europskog javnog tužitelja. Mi ne govorimo inače o desetini slučajeva godišnje, nego govorimo o stotinama, ako ne i tisućama slučajeva godišnje koji bi se istraživali. Sporazum nas poziva da stvorimo jedan specifičan sustav koji je adaptiran na specifičnoj prirodi samog ureda Europskog javnog tužitelja. Ono što smo mi predložili u cijelosti u skladu sa učinkovitom sudskom zaštitom i sa institucionalnom pozicijom Europskog suda pravde kao vrhovnog garanta i zaštitnika prava Evropske unije. Hvala lijepo, gospođo povjerenice Jurka. A sada u ime odbora za pravne poslove, gospodine Gresku na jednu minutu. Hvala lijepo. Ja se jako radujem što možemo usvojiti ovaj međuizvješće i jako mi je drago da sam smio izraditi stajalište za naš odbor za pravna pitanja. Također zahvaljujem ovdje kolegama iz odbora jer smo uspjeli zajedničkim snagama ovo izvješće izraditi u rekordnom vremenu. A danas se mogu u ime cijelog odbora izjasniti za stvaranje jednog zajedničkog ureda Europskog javnog tužitelja koji će se prvenstveno baviti borbom protiv prevare na teret financijskih interesa Europske unije. Međutim, ima nekih stvari koje nisu možda dovoljno uzete u obzir i koje treba još jače naglasiti. To je neovisnost Ureda Europskog javnog tužitelja i pitanje kako će se neovisno isključivo prema stručnim kvalitetama imenovati budući zamjenici javnih tužitelja koji će u tom e, tijelu raditi. Zatim, čuvanje temeljne integriteta i čuvanje naravno nadležnosti nacionalnih e, procesnih, proceduralnih zakona i materijalnog prava koje se ne smije unatoč prekograničnim istragama kršiti. U svakom slučaju uvjereni smo da će taj ured vrlo učinkovito provoditi istrage svih takvih prevara. Sljedeći će biti e, govornik gospođa Gresle u ime Pučana. Gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, drage kolegice i kolege, mi smo vodili raspravu o vrlo važnoj temi, a sada upravo nedostaju vrlo važni faktori, a to je naime predstavnici latvijskog predsjedanja. I možda vi znate zašto se na tako važnoj raspravi nisu došli predstavnici latvijskog predsjedanja u komisiji trenutnog jer ovo je jedna vrlo, vrlo važna rasprava. Ovo što do sada leži na stolu, a imamo u vezi Ureda Europskog javnog tužitelja, uopće nije dovoljno. U toj stvari smo mi zapravo osuđeni na uspjeh, mi to znamo, jer to mora biti. Ali mi smo još uvijek ovdje da podsjetimo vijeće da nam treba učinkovita institucija, a ne jedna troma koja ne radi ono što treba raditi, a ono što treba raditi je voditi brzu prekograničnu istragu u takvim slučajevima istrage različitih prevara. Ja sam inače sama suizvjestiteljica o svemu onom što treba Europsko javno tužitelje čini. Do sada smo pet trijaloga o tome vodili, ali jako nam je teško tu temu dalje provoditi kod zemalja članica. Jer vidimo pravo na to Evropsko, na to, na, u tom području zemlje članice nisu voljne prenijeti adekvatne nadležnosti na europsku razinu, odnosno na ured Europskog javnog tužitelja. Prema tome, e, to je onaj problem s kojim se moramo suočiti. Mislim da nam treba jedna jača nadležnost Europskog javnog tužitelja, ne samo za prekogranične generalno prevare na, teret financijskih interesa Europske unije, nego posebno onih prevara koje idu i koje se tiču PDV-a i različitih prevara i kaznenih djela s PDV-om pa-, i to u više zemalja. I zato mislim da je jako potrebno da osnujemo napokon EPO i da o tome razgovaramo i postignemo konsenzus sa vijećem. Hvala lijepo gospođo Gresle primate li plavu karticu? Dobro, onda dajem gospođi Van Štork riječ da vam... Da, gospođo Gresla, ja apsolutno pozdravljam da ste vi načelno, ako sam da vi načelno zapravo niste za uvođenje EPO-a, ali s druge strane ako sam dobro shvatila vi pozdravljate da on postoji kod prekograničnog kriminala dakle sam dobro shvatila vi generalno ne želite javnog tužitelja zajedničkog ali želite da se on bavi prekograničnim kriminalitetom a pri tome Europska unija koja bi bila to bi bilo europsko tijelo nije država Prema tome, Evropska unija ne može imati svog tužitelja bilo za nacionalne, bilo za međunarodne progone gospođo Štorh, mi znamo da je nadri odvjetništvo vaše područje, ali da vam kažem, mi se odlučujemo za uvrštilj, jer on ima pravnu osnovu ugovoru iz Lisabona, bez obzira što vi o tom mislili. Taj Europski ured e, javnog tužitelja mora doći, doći će, imamo pravnu osnovu. Ono što mi trebamo je jedan glavni odvjetnik državni, jedan tužitelj koji će biti potreban i posebno zadužen za prekogranične kaznena djela u vezi s prevarama, posebno s pdv Hvala lijepo kolege. Ja ću uzimiti samo jednu plavu karticu po govorniku jer nemamo vremena. Ali ne moramo uvijek postavljati pitanje, ne moramo baš uvijek imati plavu karticu. A sada na tri minute gospođa Kaufman, sljedeća govornica. Hvala lijepo predsjedavajuća, gospodo povjerenice. Koliko visoka godišnja šteta koja se načini europskom proračunu i time ide definitivno na teret svih poreznih obveznika u Europskoj uniji zbog prevara koje se događaju zemljama članicama, to je nepoznato za sad. 500 milijuna eura ili 2 do 3 milijarde eura godišnje, to se samo procjenjuje. Ono što međutim znamo jest da je progon kaznenih djela kao što je prevara ili utaja europskih E, sredstava ili poticaja da je to kazneno djelo koje se, se sada radi proganj, progoni i goni u nacionalnim zemljama ali ne jednako zbog toga nam treba jedno europsko tijelo koje bi to obavljalo i treba nam da taj EPO počne s radom. Kaznena djela protiv financijskih interesa EU koju se najčešće događaju prekogranično moraju biti odlučno pobijana i suzbijana. To nisu nikakva bagatelna kaznena djela. To su velike stvari i Europa mora djelovati u interesu svojih građana i zaštititi ih. Načelno naš klub zastupnika pozdravlja osnivanje Ureda Europskog javnog tužitelja. To bi bio vrlo važan prvi korak na putu ka jednom učinkovitoj zaštiti naših financijskih interesa u Europskoj ona Isto tako bi bila važna i za jačanje zajedničkog europskog pravnog prostora i prostora sigurnosti. Trenutno zemlje članice raspravljaju o tome kako će izgledati taj ured Europskog javnog tužitelja, a na kraju vijeće mora jednoglasno uglučiti. Parlament nažalost nije sudjelovao u redovnom zakonodavnom postupku u tom dosije, u tom predmetu, međutim vijeće mora znat, pa makar ne bilo ovdje zastupljeno, pa se nadam da ćete mu prenijeti ovu poruku, vijeće mora znati da ne može ništa bez suglasja ove kuće. Zbog toga mislimo da je ova naša rasprava danas došla u pravom trenutku jer šalje vrlo jasne poruke zemljama članicama i svim njihovim pregovaračima. Ja ću reći za nas klub zastupnika vrlo jasno jedan blanko ček nećemo nikom ispostaviti, jednoj zemlji članici. Mi želimo za sada ured Europskog javnog tužitelja koji će biti neovisan apsolutno neovisan o bilo kakvom utjecaju zemalja članica, zatim jedan potpuno transparentan postupak za imenovanje samih državnih tužitelja, dakle javnih tužitelja, a osim toga Europski parlament mora biti involviran u odabiru, kandidaturu i odobravanje i prvog glavnog javnog tužitelja i njegovih zamjenika. Zatim želimo vrlo jasno razgraničenje nadležnosti za europskog javnog tužitelja od nacionalnih državnih odvjetništava. Mi znamo da EPO mora učinkovito raditi, ali isto toliko, najmanju ruku isto toliko je važno da se sačuvaju proceduralna zaštitna prava za sve osumnjičenike kojima koji se procesuiraju. Inače, mi smo inače protiv onih koji se u mnogim predstavnicama Europe zastupa da je posao jednog europskog javnog tužitelja jedan paralelni, parcijalno zaposlenje koje se može u slobodno vrijeme malta ne obavljati. Ne, mi tražimo u cijelosti u punom radnom vremenu zaposlene profesionalce i na tome ćemo insistirati, o tome će i na kraju ovisiti i naša suglasnost sa tim projektom. Hvala lijepo gospođo Kaufman, imamo jednu plavu karticu, ali kao što sam već rekla, prihvaćam po jednu plavu karticu. Primate li plavu karticu, gospodine Jurek, imate riječ na 30 sekundi. E, unija Europejska ne disponuje žadnymi vlasnimi Gospođo predsjedateljice, Europska unija nema dakle svoj, e, ne radi se zapravo o, svom, o EPO koji ima svoj proračun, već bi države članice trebale doprinijeti proračunu za EPO. Ne bojite li se, odnosno ne mislite li da je odvajanje između Europskog tužilaštva i tužilaštva država članica nešto što će ograničiti učinkovitost reakcije tog javnog tužitelja, tog europskog javnog tužitelja. Nije li to jedna nova centralizacija? Iskustvo zadnjih godina pokazuje da je nažalost, a to je izvjestiteljica gospođa Makova je ovdje objasnila, pokazuje da je u čitavom nizu zemalja članica se upravo ne istražuje učinkovito, a da je riječ o vrlo visokim iznosima prevara na teret EU. Zbog toga jesmo ta, imamo taj projekt Europskog javnog tužitelja. Jako sam sretna da sam onda svojedobno u, Ustavnom konventu upravo se borila za to da se vodi borba protiv financijskih interesa i da se stvori taj ured epo Na minutu gospodin Hvala lijepo gospođo predsjedateljice. I povjerenice, svi se slažemo da borba protiv prijevara mora biti politički prioritet. Prijevara i korupcija dovode u pitanje našu slobodu i našu demokraciju. Međutim, smatram da bismo se trebali fokusirati na poboljšavanju onih oruđa, onih instrumenata koje već imamo na raspolaganju. OLAF, Eurojust, Europol, IAO i tako dalje. Odnosno direktiva PIF. Ne bismo trebali koristiti nova sredstva i nova, novi novac, već bismo trebali upotrijebiti ono što već imamo na raspolaganju. Dakle, najučinkovitiji način da se borimo protiv prijevare jest da je u samom korijenu prerežemo i to tako da pojednostavimo pravila koja uređuju različite sektore europskog proračuna e, i također trebamo poboljšati nadzor proračuna i tako ćemo najbolje postići ovaj cilj o kojem sam govorio. Novi zakon, nova agencija e, dovodi za, jedan vrlo raznolik problem nije najbolje rješenje za rješavanje tog problema. Hvala lijepo gospodin Kirko, prihvaćate li plavu, karticu? Hvala.

U svojim e, komentarima rekao sam da već imamo određeni i to je popriličan broj agencija koje su raspoložive. Ja bih bio prvi koji bi kritizirao te agencije. Ja ih zapravo redovito kritiziram zato što ne smatram da uvijek rade onaj posao koji bi trebali raditi. Naravno, zaštita europskog novca i resursa jest pitanje e, prioriteta, ali ne kažem da ova ideja, ova agencija, da će ona učiniti neku veliku razliku u svezi sa potrebama i s potrebama i sposobnostima drugih agencija da ispune svoje zadaće. Koncentrirajmo se na ono što imamo i napravimo posao kako treba. Hvala lijepo sljedeći govornik dvije, dvije minute gospodin Mišel. Hvala lijepo predsjedateljice. Još jedno izvješće. Europski parlament će odaslati snažnu poruku vijeću. Jer mi zapravo kažemo da uredu Europskog javnog tužitelja, ali ne jednoj birokratskoj strukturi koja će biti skupa i koja će biti neučinkovita, koja će oviti o državama članicama koje e, se vrlo često e, skrivaju iza pojma suvereniteta kako ništa ne bi učinili. Borba protiv prijevara je nešto što je jako važno. Radi se o pravnoj državi. E, ta borba e, želi okončati nekažnjevost koja je vrlo prisutna. Europa mora braniti svoje financijske interese da istovremeno ne ovisi o dobroj volji država članica. Ured Europskog javnog tužitelja dat će Europskoj uniji sredstva dolazi do toga da imamo ured javnog da, da, treba, da taj ured javnog, europskog javnog tužitelja mora biti nezavisan potrebno je, potrebno je imati konkretne mjere koje idu u tom smislu. Nezavisnost se kao što je rekla gospođa Kaufman, najviše vidi u postupku imenovanja tužitelja, zatim u podjeli kompetencija i u strukturi Ureda Europskog javnog tužitelja. Odnosno vijeća, se trebaju sastojati od više tužitelja i moraju imati prave ovlasti. Podsjećam vijeće da će Europski parlament imati posljednju riječ u ovom dosjeu i da bi bilo dobro da vijeće uzme u obzir i mišljenje našeg, našeg skupa. Hvala lijepo. Thank you. Hvala lijepo, gospodine Mišel. Imate plavu karticu od gospodina Ujevdoškog. No mislim da vi ne sjedite na svojem mjestu zbog čega je teško točno a, izgovoriti vaša imena. Prihvaćate li gospodine Mišel? Predsjedateljice, hvala. nisam e, iznenađen kada slušam e, komentare gospodina Mišela. On je vrlo nepovjerljiv prema državama članicama u svezi sa njihovim pravnim tradicijama. Vrlo konkretno postavljam sljedeće pitanje. ta uredba koja se odnosi na ured Europskog javnog tužitelja, ona se ne može ratificirati i prihvatiti bez prihvaćanja svih država članica temeljem ugovora. Ako ste za tako centralizirajuće rješenje, ako ste za takvo rješenje, a, ja ispričavam se, ali vrijeme vam je isteklo. samo još kratko, završit ću. Svatko dobije svojih, svoje vrijeme i znali ste to kada ste postavljali pitanje. Zato, gospodine Michel, želite li odgovoriti? Pitanje je bilo Jesam li nepovjerljiv prema državama članicama? Ja sam nepovjerljiv prema nekim državama članicama. To je jasno, zato što postoji čitav niz dosijeja, odnosno predmeta vezanih za prijevaru koji su još uvijek u tijeku i koji očekuju presudu u državama članicama i, koje, i gdje se vrlo često igra na kartu njihovih interesa, njihovih vizija, njihovih suvereniteta, njihova suvereniteta, kako bi se zapravo kako bi se zapravo izbjeglo presude i kako bi se zapravo uspostavilo nekažnjivost. Hvala lijepa gospodine Mišela. Hvala lijepa gospodine Mišel. Drage kolege, kasnimo kao i obično. Imate 30 sekundi za pitanje i za odgovor, pa vas molim da ga poštujete. A sada riječ ima gospođa Kari. Hvala lijepo. Nevjerojatno je ovo što slušamo. 11 je država članica iskoristilo žutu e, karticu. Parlament e, govori o e, kršenju načela subsidijarnosti. Bilo je riječ o tome kako je državama članicama teško odrediti prioritete kad je riječ o individualnim povredama. Trebamo se sjetiti da ne govorimo samo o suradnji između javnih tužitelja država članica, već radimo o Uredu Europskog javnog tužitelja koji će imati isključive ovlasti. E, tako da, su kritike nacionalnih parlamenta opravdane. Ured Europskog javnog tužitelja mogao bi ići dalje od onoga što rade pojedine države članice i zato bismo to trebali u potpunosti odbaciti. Hvala lijepo. Sljedeći govornik je gospodin Albrecht. Hvala lijepo predsjedavajuća i prvo hvala lijepo našoj izvjestiteljici gospođo Makovej na njenom velikom naporu. Istina je da smo došli do rezultata. Imamo dakle izvješće koje smo do čemu dostaviti vijeću jer mi kao Europski parlament ovdje ne suodlučujemo nego možemo samo na kraju reći da ili ne. Stoga je jasan signal da one zemlje članice koje ovdje nisu ponovno prisutne neće prihvatiti ni poruku koju mi odavde šaljemo i neće to i primijeniti te prijedloge. Pa prema tome opet na kraju neće biti suglasnosti za otvaranje i stvaranje takvog jednog ureda javnog tužitelja Europe. S druge strane treba biti isto tako jasno da u ovom domu već odavno imamo jednu uvjerljivu većinu za otvaranje i stvaranje takve jedne institucije i tome ostajemo. Međutim, preduvjeti se zato moraju ostvariti to visoki standardi postupanja, zatim mora biti potpuno jasno i pouzdano e, zašto to državno javno tužilaštvo preuzima odgovornost. Imate plavi karton, gospođa von Štork. Prihvaćate li pitanje? Da, hvala. 30 sekundi, molim vas. Gospodine Albrecht, mi pozdravljamo uvođenje EPO-a već zato što znamo da u pojedinim zemljama članicama imaju problema sa kaznenim progonom prevara kojima su utajena europska sredstva. Međutim, je li istina sad da u nekim zemljama imaju problema i s time da se nastane jedna europska institucija koja nije vezana ni za jednu državu? ja ne razumijem kako vi možete to zapravo pozdravljati jer ja smatram da je stvaranje takve jedne institucije na kraju krajeva jedna velika, masivna, teška intervencija u suverenost i suverena prava svake zemlje članice. Ja, Frau ich Mislim da vaše pitanje upravo vrišti od samo nepoznavanja daljnjeg razvoja teorije države, općenito ustroja države. Naravno da imamo stvari, i institucije na europskoj razini, pa Europska unija je upravo i nastala kroz to što se jedan dio autohtonih, dakle nadležnosti država prenio na europsku razinu. Ili možda želite tu poreći da postoji međunarodni sud sa vlastitim tužiocem i smatrate da je to postojanje takvog međunarodnog međunarodnog suda i međunarodnog prava zapravo jedno masivno ograničavanje e, nacionalnih ingerencija i autonomije. Sljedeći govornik gospođa Ferrara. Hvala vam. Borba protiv korupcije i kriminala te napor da se javna sredstva dobro iskoriste su naravno jedan od temelja naših politika u pokretu pet zvijezda. Zbog toga smo za ured e, europskog javnog tužitelja koji će biti neovisan od političkih moći i koji će se baviti trenutačnim neučinkovitostima e, i kojima se osigurava nekažnjavanje onih koji e, zlorabe novce poreznih obveznika. Ured Europskog pravnog tužitelja mora imati dobre pravne temelje da bi mogao funkcionirati i zato se nadamo da će direktiva PIF biti uskoro usvojena i da sadrži popis kaznenih djela koja će se e, dakle procesuirati uključujući i prijevaru koja se odnosi na PDV. Pozivamo da se Ured Europskog javnog tužitelja bavi i drugim kaznenim dijelima što je predviđeno člankom 86. ugovora o funkcioniranju Europske unije i dakle da se to proširi na e, organizirani kriminal i mafiju svake vrste. Hvala lijepo gospodin jedna minuta. Klasična metoda. Brisel nam e, predlaže europsko pravosuđe koje će kontrolirati e, pravosudne sustave država članica. Dugoročni cilj e, jest da Europa postane svemoćna i da u potpunosti zamijeni nacionalne pravosudne sustave. I zato nam forsiraju jedno supranacionalno pravo koje će izbrisati nacionalna prava između ostaloga i francusko pravo. Dakle, pravosuđe pripada državi. To je u samom pojmu biti, u samom pojmu, u samoj biti e, pojma države i tako je još odavno. Dakle, e, građanin ne smije ostati, e, građanin ne smije ostati dekonektiran sa demokracijom, a to se događa kada ostane dekonektiran sa pravosuđem. Pravosuđe u Francuskoj i pravda u Francuskoj provodit će se kao što piše u Ustavu u ime francuskog zakona kada je riječ o e, kriminalu koji prelazi iz jedne, s jedne, strane granice na drugu, treba samo vidjeti gdje je granica i na taj način ćemo riješiti problem. Ured Europskog javnog tužitelja, taj birokratski monstrum, jest, e, je nepotreban projekt, a ujedno i nedemokratski projekt. podjednako jedno i drugo. Hvala lijepo e, plavoj karti, plavi karton za gospodina, od gospodina Negreskova. Prihvaćate li? Da. Euh, čuo sam vas Čuo sam što ste rekli. Za Rumunjsku i Bugarsku imamo mehanizme suradnje i to nam je omogućilo da, o, da osnažimo naše pravosuđe, ali pravosuđe nema političku boju kao, kao nešto drugo. E, I vi, zar vi mislite da pravosuđe ima nacionalnost? Ja mislim da nema. Koje je vaše mišljenje po tom pitanju? Zamislite da neće biti e, dobre pravde i da ne može biti dobre pravde i dobro pravosuđa na europskoj razini. Odgovor. Ne, mislim da e, je pravda e, baš kao i granice, baš kao i proračun, baš kao i valuta, baš kao i zakoni, sve to predstavlja, sve je to dio atributa koji pripadaju nekoj državi i ako, budući da ne postoji europski narod, ne možemo imati ni europsko pravo, kao što ne, možemo, kao, ne kao što ne bismo trebali imati niti europsku valutu, kao što ne bismo trebali imati supranacionalno europsko pravo, niti europski proračun koji je iznad nacionalnog proračuna i tako dalje. To je ključni, ključni pojam, to je element koji je e, inherentan e, suverenitetu naroda i ako pravosuđe odvojimo od realnosti na Hvala lijepo, hvala lijepo. Ispunili ste 30 sekundi. Next speaker for one Sljedeći govornik, godina, jedna minuta i pol, gospodin Zver. Prije svega, želim vam Želim zahvaliti gospođi Makovej na njezinu radu na ovom dosjeu. Mislim da je ovo povijesna odluka. E, odluka o uspostavljanju Ureda Europskog javnog tužitelja. E, čuli smo koliko se novca gubi. E, čuli smo koliko mi, porezni obveznici, svake godine gubimo. Države članice nisu dovoljno učinkovite u borbi protiv prijevare. Samo jedna trećina svih prijedloga koji dolaze iz drugih institucija pretvara se u optužnice. Nama je dakle potreban neovisan ured koji će biti u stanju voditi ovu borbu. I to na temelju sui generis režima. To je jedini, to je jedini način da to bude učinkovito. Ako će ovo biti ponovno mrtvo slovo na papiru koje će se temeljiti isključivo na koordinaciji, ništa se neće, ništa se neće promijeniti. Dakle, uredu Europskog javnog tužitelja potreban je legitimitet, a legitimitet će dobiti uz pomoć Europskog parlamenta. Moramo razdvojiti posao Olafa, Eurojusta, Europola i tako dalje. I moramo to učiniti temeljem pravnog okvira za europske sudove. Hvala lijepo, imamo plavi karton za gospodina Zvera, prihvaćate Prihvaćate li ga? Od gospodina Tanija. Izvolite, gospodin Sani. Yes, you have the floor, Mr. Sani. Izvolite, gospodine Zani. Eh, hvala lijepo, predsjedateljice. Jedna činjenica. Zapravo je to pitanje koje sam htio postaviti gospođi Gressler, ali uklapa se i ovdje. Dok e, ne budemo imali EPPO imat ćemo prijevare. Ali ako vlade država članica ako su vlade država članica uključene u korupciju, što je na primjer slučaj u mojoj e, zemlji, zapravo dok ne, dođe, dok ne uspostavimo EPPO, što namjeravate učiniti s time? Hvala lijepo, odgovor 30 sekundi. Ured Europskog javnog tužitelja kao ured sui generis spriječio bi takve slučajeve kada država članica na ispravan način ne reagira, kada se ne bori protiv korupcije. 31% preporuka Olafa samo 31% preporuka Olafa države članice pretvaraju u optužnice. Pitanje je koliko se od ovih dosija u konačnici finalizira, odnosno procesuira? Vjerojatno manje od 31%. Dakle, ovaj nam je ured potreban. Hvala lijepo. Sljedeći govornik, jedna minuta, to je gospodin Niedermüller. Hvala lijepo, predsjedateljice. Jedan od prethodnih govornika je netko s kime se ne slažem. Mislim da nam je i takako potreban ured Europskog javnog tužitelja, osobito zato što u mnogim državama članicama postoje ozbiljni problemi vezani za činjenicu da se europski novac protračuje, da, se, da je prisutna korupcija, da je prisutna prijevara i sve to podriva povjerenje građana i glasača u Europsku uniju i Europsku zajednicu. Zašto? Zato što ne vide da im Europska unija pomaže. Ne, vide kako im Europska unija pomaže da ostvare relevantne ciljeve. Zato nam je potreban EPPO, potreban nam je jedan potpuno nezavisan EPPO od država članica jer kao što znamo ima postoji čitav niz država članica koje nisu e, spremne e, obvezati se u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i nisu spremne obvezati se u borbi protiv korupcije, zato nam učeničke treba EPPO. Hvala lijepo sljedeći govornik, jedna minuta, gospodin Stevens. Gospodin Stevens, hvala lijepo. Hvala lijepo predsjedateljice. E, poštovani kolege, ja jesam za učinkovitu borbu protiv prijevare. I ja jesam za ispravno korištenje javnih sredstava, no to ne znači da je nezavisni ured Europskog javnog tužitelja rješenje. Već imamo Eurojust koji je zadužen za pravosudnu suradnju. Imamo OLAF koji bi, koji bi se trebao boriti protiv administrativne prijevare. Dakle, mogli bismo se uz njihovu pomoć učinkovitije boriti protiv ovih problema. Ako već uspostavljamo EPPO, ako uspostavljamo EPPO, to znači da dodatno trošimo novac poreznih obveznika. Ako pogledamo članke u UFU, e to e, znači da bismo trebali razmisliti o nekim drugim stvarima. Direktiva PIF je nešto čemu se još uvijek raspravlja u okviru pregovora trijaloga. Mislim da je tajming za, za predlaganje ovog propisa pogrešan. Kakva je njegova korisnost? Želimo to saznati kako biste dobili suglasnost s naše strane. Hvala lijepo. Sljedeći govornik jedana i po minuta, gospodin Dartmouth. Jučer je E, francuski e, predsjednik govorio o e, francuskim zastupnicima i rekao je da Francuska neće dopustiti mijenjanje parlamentarnih mjesta. Čini se da je upravo taj komentar nešto što bismo trebali uzeti u obzir kada raspravljamo o EPP-u. Francuski predsjednik može komentirati koliko želi. Ovo izvješće također negira demokraciju. Oni koji su sastavili Lisabonski ugovor jako su dobro znali da je prijedlog za da bi prijedlog za EPPO bio neprihvatljiv nacionalnim vladama. I doista 14 nacionalnih parlamenata dalo je, to jest dalo je naznačiti svoj veto. No, ure, no sud je učinio sljedeće. Naime, putem, postupka poboljšane, e, pojačane suradnje države članice mogu nastaviti rad na ovom dosjeu. Dakle, prijevare su jako važno pitanje. Navodno 3 milijardi e, godišnje se gubi na taj način. Ali to pokazuje da je Europska unija neka vrsta parazita. Europska unija e, se hrani poreznim obveznicima i kao što stoji u izvješću, novac iz novac Europske unije koristi se kako bi se financirala vlastita korupcija. Ovo je neka vrsta trojanskog konja koji neće ništa riješiti. Uh, on uništava još više i zapravo sve više i više nacionalnog suvereniteta. Hvala. Prihvaćate li plavi karton? Gospođa Gresler, izvolite kolega dartmouth da li biste bili spremni uzeti na znanje da europski predsjednik samo brani europsko pravo zato što u ugovorima piše da je strasbourg sjedište europskog parlamenta i onda se on zapravo pozivao isključivo referirao na aktualno stanje europskog prava? Um, Pitanje nam je jedna, e, jedna od pritužbi e, mojeg kluba zastupnika e, jest to da je Europsko evropsko pravo postalo superiorno u odnosu na englesko, pravo, a to je puno superiorniji sustav. Svatko tko je ozbiljan u svezi sa Europskim parlamentom, a vi to ozbiljno shvaćate Europski parlament, ja ne, ja smatram da je ovo gubitak novca i vremena. Dakle, mi zapravo E, francuski parla... E, e, hvala vam lijepo, 30 sekundi vam je isteklo. Pokušali smo biti vrlo demokratski i, i pokušali smo svakome dati riječ. Zahvaljujem vam na tome, a sljedeći govornik ima jednu minutu, a to je gospođa Majer. Hvala vam. Slušamo zahtjeve Brisela i uskoro ćemo i provoditi istrage na zahtjev Brisela kako bismo realizirali san e, ujedinjenih zemalja Europe ne treba nam samo himna, zastava i novac, već nam treba i europski e, ured javnog tužitelja. Čak i prije nego što je uspostavljen e, ured europskog javnog tužitelja već se sada govori o proširenju ovlasti, dakle da se ne bavi samo prijevarima, već da će se već će se u budućnosti baviti i terorizmom, otmisom djece i prekograničnim kriminalom. Tu se ne treba petljati Evropska unija, ovdje je samo riječ o e, ovlastima. Gradimo ujedinjene države Europe i nadam se da e, ćemo poštovati ono što države žele. Hvala vam, a sljedeće gospođa Kinići. Hvala vam. Uspostava urada Europskog javnog tužitelja je jedan od e, najboljih zakonodavnih inicijativa kad je riječ o prevarama protiv europskog proračuna. I e, čestitam izvjestiteljici na njezinom radu zato što smatram da parlament mora jasno reći što misli, definirati granice koje će se morati poštovati za dobro funkcioniranje ureda. Tu ponajprije mislim na neovisnost tužiteljstva svih članova i to na neovisnost i od institucija i od zemalja članica. Takav ured mora biti učinkovit, mora spriječiti preklapanja sa ostalim zemljama članicama i na kraju potpuno poštivanje optuženika, prava optuženika u svim fazama sudskog procesa. Hvala vam. Hvala vam, a sada gospodin Ujazovski na jednu minutu. Mislim da bismo trebali biti jako oprezni kada se bavimo ovim, e, ovom temom. Kao što sam rekao u svojoj debati sa gospodinom Mišelom, prije svega treba poštivati države članice i njihove različite pravne sustave i tradicije. Iz tog razloga ne mogu prihvatiti, ne mogu usvojiti izvješće gospodine Makovej. E, zato što ovo izvješće ide u suprotnom smjeru od onoga što sam vam upravo rekao ako, devet, eh, ako je devet eh, država članica podnijelo žuti karton u svezi s ovom inicijativom stvaranje ureda Europskog javnog tužitelja. Ja vas podsjećam da je potrebna jednoglasnost svih država članica da bismo unijeli ovaj EPO. Za, mi bismo zapravo željeli, mi bismo ovim izvješćem eh, željeli stvoriti jedno, jedno tijelo koje je supranacionalno i koje bi imalo dvije, dvije, dvije oblasti, ne samo borbu protiv prijevara, već i borbu protiv prekograničnog organiziranog kriminala. E, to bi trebao biti drugi e, dio e, stvaranja ovog ureda Europskog javnog tužitelja. A, drage kolege, vi idete u smjeru širenja kompetencija, širenja nadležnosti, ali u konačnici ćemo doći do toga da samog ureda Europskog javnog tužitelja neće ni biti jer će, biti suviše centraliziran. Hvala vam, a sada na jednu minutu gospođa Regner. Um, već se deset godina i duže govori o nužnosti mm, uređenja i osnivanja zajedničkog europskog tužiteljstva. Ja sad moram reći da moram vas podsjetiti u kontekstu na onaj slučaj sa grčkim kukuruzom. Tu je Europski sud shvatio i dokazao da se europski interesi moraju štititi na isti način kao što se štite nacionalni interesi. Drugim riječima, on je zapravo izjednačio Europski sud. I u tom smislu je znači i stvaranje jednog europskog javnog tužiteljstva zapravo logični daljnji razvoj te misli suda i tog shvaćanja i prema tome jedna logična posljedica. Mislim da je to potpuno logično isto tako za sve članove ovog doma i da je to jedini način da najučinkovitije se borimo protiv prevara na teret financijskih interesa Europske unije. Osim toga podsjećam još jedan puta na pravnu osnovu iz ugovora o Lisabonu, iz ugovora o Lisabonu zakonu koji posebno insistira na tome da se, za, da se suzbijaju teški zločini na području financija i da se zato osnuje, može osnovati takva jedna institucija i tu je gospođa Makova i sjajno, sjajan posao odradila. Hvala sada gospodin Jurek. Hvala lijepo gospođo predsjedateljice. Države nacije predstavljaju bazu Europske unije. Ne možemo ih dovesti u pitanje, zato što onda dovodimo u pitanje ugovorne strane. Vidjeli smo da, se, da, se, da je Europska unija promijenila svoj e, karakter. U početku je ona trebala biti samo e, instrument trgovine, a danas e, ona postaje proračunski instrument. Isto vrijedi i za EPO. Prethodna govornica je upravo E, citirala članak 86. ugovora, ali članak 4. istog ugovora predviđa proširenje nadležnosti Ureda Europskog javnog tužitelja. Ako e, država, ako Evropska unija želi imati puno zajedničkih interesa, Zapravo kako ćemo kako ćemo zajednički graditi e, govornike prekinut? Spontano javljanje za riječ. Imamo pet govornika. Prvi e, ima riječ gospodin Bous. Vielen Dank. Hvala lijepo. Prvo bih još jedan puta potvrdio da je uvođenje osnivanje jednog europskog javnog tužiteljstva vrlo važno i zbog toga ćemo to i provesti. Ja bih na duše u ovom cijelom kontekstu volio da nam je iznesena jedna zajednička koncepcija tako da se ne samo nešto implementira što je došlo već gotovo nego da se e, kompletno razrede i sve strukture kako će izgledati kasnije svaka procedura, svaka suradnja, primjerice kako će izgledati e, suradnja sa Eurojustom, sa Europolom, sa Olafom, kako ćemo to proceduralno, precizno odrediti. To sve nije ovdje u ovom što smo dobili izvješću razjašnjeno. Stoga bi volili da nam se ta pojedinosti precizno daju. Osim toga bi volili i više jasnoće u ukupnom postupanju, što naravno nije tako jednostavno, jer tu imamo i vijeće i parlament i oni bi trebali to i u kontekstu reforme Eurojusta razriješiti. Hvala lijepo. Um, Hvala vam. Sljedeća je gospođa Anderson. Jedna minuta, molim vas mi još uvijek e, imamo svoju zadršku kad je riječ o uredu europskog pravnog tužitelja zbog toga što još uvijek nismo detaljno mogli proučiti prijedlog vijeća no u načelu argumenti za su u redu pod uvjetom da se poštuje neovisnost i e, tužitelja i e, prava optuženika. Na stotine milijuna, ako ne milijardi eura se gubi svake godine e, upravo zbog prijevara i u Ujedinjenoj kraljevini žao mi je što moram reći da e, tom pitanju ne posvećujemo dovoljno pažnje tom problemu. ako pogledamo, dakle, 38 slučajeva iz njemačke vlade 2013 u usporedbi sa četiri u Ujedinjenoj kraljevini. E, mislim da nije u redu da nemamo ista kriterija u našim indikatorima, statističkim indikatorima. Ideja da je Velika Britanija dobar primjer u ovoj priči je potpuno nesuvisla. Hvala vam. sada riječ ima na jednu minutu gospodin Vođahovski. Hvala lijepo predsjedateljice. Ideja EPO-a e, prenosi jednu negativnu tendenciju, u Europskoj e, Unije. Što to znači? Manje, manje i manje novca, sve više i više ovlasti. Manje i manje pomoći, sve više i više represija. Podsjećam vas e, da proračun Europske unije predstavlja manje od 1% posto p-a, a ovlasti Europske unije idu prema 100% kontrole onoga što se događa u državama članicama. Ja se ne slažem sa ovakvom evolucijom, ja se ne slažem sa ovakvim razvojem situacija. Mislim da bi Europska unija trebala biti institucija, odnosno E, e, netko ko pruža ruku građanima, a ne netko ko provodi represiju. I toga ne podupirem ideju uspostavljanja ureda Europskog javnog tužitelja. I ne smatram da javne tužitelje treba zamijeniti uredom Europskog javnog tužitelja. Hvala vam. Sljedeća gospođa Bilbao na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ja želim izraziti našu podršku o osnivanju Europskog javnog tužitelja zato što smatramo da će se na bolji, učinkovitiji način progoniti kaznena djela u Europskoj uniji. Ja predlažem da se uključi i progon prekograničnih kaznenih djela i smatram da bismo trebali inzistirati na kolegijalnoj strukturi ako doista želimo vidjeti neovisnost. Smatram da treba potaknuti jaču policijsku suradnju i potaknuti istrage i terorističkih djela i prijevara protiv interesa Europske unije. Ja se nadam da nećemo u Europskoj uniji gledati spektakle kakve smo gledali u Španjolskoj i da će se situacija unaprijediti. Tamo u Španjolskoj se tužiteljima jasno daju upute na koji način suditi određenim dužnosnicima.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 Smatram da moramo učiniti sve što možemo kako bismo stali na kraj korupciji, međunarodnom e, kriminalu i e, kako bi se poštovala pravila europskog proračuna. I to je nešto s čime se svako ko se slaže sa europskom integracijom može složiti. No mnogi žele potkopati ovaj prijedlog. Bojim se da postoje određene vlade kojima je osnivanje takve institucije pomalo neudobno zbog toga što bi i sami mogli e, biti sudionici određenih prijevara prijedlog je stavljen na stol kako bismo imali e, tužiteljski ured dakle koji se e, koji djeluje poput jedne mreže ako govorimo o e, izuzeću za kaznena djela koja su povezana sa PDV-om, pa ja smatram da je upravo to područje kojem bi se trebao baviti jedan europski ured javnog tužitelja stoga želimo imati ured koji stvarno može djelovati. Hvala vam. Sada, se, sada dajemo riječ povjerenici. Izvolite, e, vi imate riječ povjerenici Jurova. Dame i gospodo, hvala vam na ovoj raspravi, hvala vam na svim e, mišljenjima i pitanjima i naravno posebno želim zahvaliti onima koji podržavaju naš prijedlog da osnujemo Ured Europskog javnog tužitelja. želim vam zajamčiti da borba protiv korupcije i protiv prijevara da je to prioritet i komisije a i mene osobno i stvarno sam uvjerena da nam je potreban neovisan ured europskog javnog tužitelja koji će imati usklađene postupke za istrage i progone e, prijevara koje utječu na financijske interese europske unije i da će nam takav ured donijeti konkretne rezultate. Porezni obveznici Europske unije zaslužuju imati jednu takvu instituciju koja će pomno pratiti kako se troši njihov novac. Kad je riječ o procjenama, ja smatram da je ovdje riječ o jednoj do dvije milijarde eura koje bi se mogle sačuvati, koje bi se mogle vratiti u europsku blagajnu, u europski proračun ili zemljama članicama u svakom slučaju da bi se sredstva mogla iskoristiti na e, konkretne projekte kad govorimo o tolikom e, iznosu novca i o e, troškovima ureda europskog javnog tužitelja mislim da stvarno možemo govoriti o dobroj ravnoteži između troškova i koristi Moramo imati, e, treba nam ured europskog javnog tužitelja koji će biti specijaliziran za ove aktivnosti i koji će surađivati sa Olafom i Eurojustom. I gospodin Bos je, vrlo dobro rekao kada je rekao da je potrebno dati vrlo detaljan opis postupaka i e, suradnje između Olafa, Eurojusta i Ureda Europskog javnog tužitelja, jer e, ta suradnja mora biti stvarno učinkovita no mnogo još posla pred nama moramo osigurati jasnu podjelu nadležnosti na središnjoj i nacionalnoj razini zatim imenovanje e, osoba na određena mjesta već smo uveli i uvjete i kriterije za poštivanje neovisnosti i e, profesionalnosti osoba koje će biti odobrane. Imate pravo kada kažete da postupovna prava ne smiju biti žrtvovana. Ta prava moraju biti osigurana i u postupcima Europskog javnog tužitelja. Posljednji komentar, kad je reč o žutom kartonu koji je Ured Europskog javnog tužitelja dobio od nekoliko parlamenta iz nekoliko zemalja članica. Ja smatram da žuti karton E, da ta priča sa žutim kartonima nije gotova stvar. Stoga pozivam sve vas u parlamentu molim neke od vas da e, organiziraju osobne posjete da objasne koji je cilj ovoga prijedloga da je cilj zaštititi a ne prekršiti na načelo supsidijarnosti te da nadležnost nacionalnih sudova neće biti ugrožena. Moram reći da sam dobila e, vrlo pozitivne reakcije iz članova i komisije i parlamenta i ja se nadam da ćemo kroz bolju komunikaciju i više razgovora uspjeti doći do zaključka da ovdje nema kršenja načela supsidijarnosti. Dame i gospodo, još vam jednom želim svima zahvaliti i pozvati vas da sutra na glasanju glasate za uspostavu Ureda Europskog javnog tužitelja. Hvala. A sada riječ dajem našoj izvjestiteljici, gospođi Makoveji. A fost o discuție foarte interesantă, o să încerc să răspund uh, la câteva dintre chestiunile ridicate. Hvala lijepa. ovo je bila jako zanimljiva rasprava. Ja ću pokušati o nekim e, pitanjima koja su ovdje postavljena sada još malo razmisliti i odgovoriti. Dakle, koliko je vrijednosti u pitanju i kakva je situacija u zemljama članicama. U nekim zemljama članicama je situacija takva da su stanovite političke stranke protiv e, takvih kaznenih progona, takvih kaznenih dijela. I sada je pitanje naravno što je sa tim sredstvima, da li su se tražila natrag, da li je Evropska unija zahtijevala povrat takvih sredstava su, koja su pronevjerena. Možda i nisu, možda netko i nije zapravo želio da netko dobro radi. I time dolazim zapravo do drugog, e, druge točke vrlo bitne za Europsko javno tužiteljstvo porezni novci iz e, poreza, novci poreznih obveznika koji su se slili u europski proračun, oni su svi zajednički se upravlja s njima. I prema tome, ako se u nekoj državi e, dobro provode istrage glede prevara na štetu financijskih interesa EU, unije, u drugima ne, onda to znači da se zapravo posebno štećuju građani onih država u kojima dobro rade kazneni progon. I tu bih htio e, još reći zemskom kolege kako se tu postupa. Vi ste rekli da mi već jako dobro provodimo istragu, to je istina. Međutim, u drugim zemljama se to uopće ne čini ili jako slabo, a u pitanju su zajednički novci. Zatim, pitanje neovisnosti javnih, e, dakle, evropskih javnih tužitelja gospodine Gresko je to posebno naglasio, vjerojatno zato što je htio istaknuti koliko je to važno načelo. U Rumunjskoj kod njegovom domu se upravo sad njegova stranka glasa totalno obrnuto u e, suprotno toga u parlamentu. A mi znamo da e, svi članovi Europskog javnog tužiteljstva, glavni, državni, glavni europski tužitelj, njegovi zamjenici moraju biti potpuno neovisni. To je ono na čemu parlament inzistira. Zatim četvrto, kaznene djela u vezi PDV-a, prevare sa PDV-om i kao i prijevara u zemljama kandidatima za članstvo i to želimo staviti na dnevni red europskog javnog e, tužitelja jer mora biti učinkoviti i zaista se boriti protiv svih prevara. Hvala lijepo. Hvala vam. Ovime završavamo e, ovu točku.